Dear colleagues, going to start again. Dragi kolege, počinjemo ponovno sa sastankom. Molim vas eh, da zauzmete svoja mjesta. Danas imamo zadovoljstvo ugostiti članove, uvažene članove IPCC-a koji će održati prezentaciju jednog nažalost e, poznatog izvješća o klimatskim promjenama i tlu i pogotovo izvješće o oceanima i kriosfere u kontekstu klimatskih promjena. Kažem, nažalost, zato što već znamo kakvi su im rezultati a oni će to podijeliti s nama. Dakle, rezultati su dramatični i zbog toga moramo dobro poslušati prezentaciju i onda reagirati na nju. Hvala lijepa što ste rezervirali vrijeme. Za nas nekoliko tjedana nam je bilo potrebno da nađemo pravi termin da uspijemo svu trojicu okupiti ovdje i hvala vam još jednom što ste nam se pridružili. Kako ćemo organizirati sastanak e, je sljedeći. Imamo članove odbora za razvoj i odbora za ribarstvo. Pozdravim i njih. I imat ćemo raspravu podijeljenu e, u dva dijela. Prvi dio će trajati do 3.20 o posebnom izvješću IPCC o klimatskim promjenama i tlu, a drugi dio će se ticati drugog izvješća o oceanima i kriosferi. Imamo prezentaciju od 10 do 15 minuta i onda catch the eye, javljanje za riječ, za raspravu i onda će stručnjaci iz ipcc zaključiti i odgovoriti na pitanja. Započet ćemo s prvim izvješćem. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepa. Hvala vam za priliku da predstavimo naš rad ovdje. Izvješće o klimatskim promjenama i tlu će biti zajednička prezentacija između mene, ja sam Jim Skea i Jean-François Susana, on je bio jedan od glavnih e, autora specijalnog izvješća o klimatskim promjenama i tlu i nadam se da ćemo uspjeti ovu tugu ublažiti nekom nadom kad e, predstavimo svoje izvješće. Za početak Izvješće ima dosta dugačak naslov sa raznim različitim elementima. I tu se vidi odakle je izvješće došlo, dakle iz sedam različitih prijedloga za specijalna izvješća od različitih e, država članica IPCC-a. Dakle, različiti ti prijedlozi uklopljeni su u ovo jedinstveno izvješće koje se tiče tla, a polovica prijedloga tiču se dezertifikacije i degradacije tla, druga polovica tiču se sigurnosti hrane, poljoprivrede i šumarstva. Naglasit ću da je Europska unija bila jedna od promatrača koja je predložila specijalno izvješće o, o poljoprivredi, šumarstvu i drugim e, tipovima korištenja zemljišta. Ovo je struktura izvješća, ima sedam različitih poglavlja ja bih rekao da su autori bili vrlo odlučni da ovo bude integrirano izvješće i da to ne bude pet podizvješća koji su stavljeni zajedno. Dakle, uložen je trud da se to integrira. Počinjemo s poglavljem e, konteksta i okvira. Imamo e, jedno horizontalno poglavlje o interakcijama klime i tla. Imamo tri poglavlja o tri različite stvari, dakle dezertifikacije, degradacije e, tla i promicanje sigurnosti hrane i završavamo s dva poglavlja koja su također horizontalna poglavlje šest, gledamo različita moguća rješenja koja bi se mogla poduzeti, poglavlje sedam, tu se bavimo politikama i institucijskim uvjetima vezano za te stvari. Što se tiče statistika, imamo 107 autora iz 52 različite države, 40% glavnih autorica su bile žene i prvi put u povijesti IPCC-a e, izvješće je imalo više autora iz zemalja u razvoju nego iz razvijenih zemalja. Neću čitati statistika, ali mnogo je rada uložena, uloženo u smislu ocjena različitih e, znanstvenih publikacija, odgovora na komentare. Dakle, ovo su poruke koje smo dobili s vrlo visoke razine u izvješću. Prije svega, zemlja je pod sve većim e, ljudskim pritiskom, to je tužno, ali tlo je i dio rješenja, ali time se ne mogu svi problemi riješiti, već potrebno je uključiti i druge sektore u to. Što se tiče zemljišta i tvrdnje da je ono kritični resurs, na njega se oslanjamo za hranu, vodu, zdravlje i dobrostanje, ali to je pod pritiskom i klimatske promjene još više povećavaju taj pritisak. Da kažem samo nešto o statistikama i činjenicama iza toga. Govorimo o zatopljenju od 1,5 stupnjeva kao granici a vrijedno je spomenuti da se svijet već zagrijao e, preko 1,5 stupnjeva Celzija. Dakle, to se dogodilo u prethodnom desetljeću. Trenutno korištenje zemljišta i gubitak bioraznolikosti je nešto nezapamćeno u ljudskoj prošlosti i klimatske promjene to još pogoršavaju, ali ako bismo reagirali hitno, mogli bismo ublažiti negativan utjecaj iskorištavanja resursa. I po Pariškom sporazumu što imamo ograničenje zatopljenja do dva stupnja bi ublažilo te negativne utjecaje. Ovaj akronim AFOLU, e, korištenje e, poljoprivrednih zemljišta i e, šumarstvo, zauzima 23% neto antropogenih emisija stakleničkih plinova. Većina, e, više od 80% dušihovih oksida dolazi e, iz zemljišta, a 50% od toga dolazi iz poljoprivrednog e, zemljišta. A pašnjaci su odgovorni za više od trećine antropogenih emisija dušikovih oksida. Degradacija zemljišta E, to negativno utječe na živote ljudi i događa se na preko četvrtine e, zemaljske površine koja nije pod ledom. E, izmjene u korištenju zemljišta i neodrživo upravljanje zemljištima je izravan uzrok degradacije i poljoprivreda je jedna od glavnih. I klimatske promjene pojačavaju brzinu degradacije zemljišta i to ima loš utjecaj na ljudski život. Također i klimatske promjene imaju negativan utjecaj. Dvije stvari što se tiče ograničenju adaptacije i e, karbonskih ponora. Postoje ograničenja u sposobnostima da se e, uspori dezertifikacija. što se tiče ublaženja, postoje ograničenja u mogućnostima zemljišnih sustava da djeluju kao ponori ugljika. Zato što e, rezervari ugljika u tlu dostižu točku zasićenja i e, ranjivi su za određene poremećaje vezano za neodrživu upravljanje zemljištima. To je bio jedan tužan i loš dio a onaj dio koji daje nadu je da koordinirane aktivnosti za borbu protiv klimatskih promjena mogu poboljšati sigurnost hrane, stanje u zemljištima i iskorijeniti glad. Ovo je jedan od IPCC dijagrama koji nitko ne želi detaljno opisati, pa bih govorio nešto o ovim bojama ovdje koje vidite na ekranu da, da pokušam ispričati neku širu priču. Autori su se bavili sa jedno 40 e, mogućih e, rješenja i pokušali su vidjeti kakav bi bio, e, kako bi bilo njihovo djelovanje na dezertifikaciju, degradaciju, sigurnost hrane i slično i svih od svih 40 opcija su ocijenjene. Dakle, ako je boja plava, postoji neka korist od toga, ako je narančasta onda imamo neki trade-off, to jest negativni učinak. A dobra poruka koju možemo izvući iz ovoga je da mnoge od tih opcija donose mnogostruke koristi. Dakle, imamo situacije ovdje u kojima svi dobivaju i to se ne vidi jasno ovdje na ekranu, ali neke opcije kao što su agrošumarstvo ili bolje upravljanje ugljikom u tlu mogu imati veliki pozitivan učinak e, u smislu ublaženja, a kolega Jean-François će o tome detaljnije govoriti. Nešto što nisam želio kvalificirati, dakle u jednom prethodnom izvješću IPCC-a o zatopljenju od 1,5 stupnjeva govorilo se protiv nekih opcija na primjer bioenergija i BEX, to znači bioenergija i hvatanje skladištenje ugljika. Ovo izvješće o zemlji dalo nam je priliku da više nijansiramo poruke vezane za ove e, opcije ublažavanja na velikim razmjerima. Što se tiče bioenergije i BEX-a, to se koristi na vrlo velikim razmjerima, ne pazi se na upravljanje i na vrstu e, usjeva i u tom slučaju bi to moglo dovesti do negativnih posljedica ako se dobro ne razmisli kako se to radi. Ali ako se sve uzme u obzir, dakle e, tipovi usjeva i druge vrste opcija i također gdje se mogu uzgajati ti usjevi za bioenergiju, tu imamo priliku da dobijemo korist iz toga. I mislim da je ovdje važna poruka. Mnogo vremena smo ovdje proveli kad smo pregovarali sa donositeljima politika, nismo željeli donijeti poruku da je bioenergija loša, već to ovisi o tome kako i gdje se na tome radi. Također razgovarali smo i kako omogućiti te stvari kroz politike i druge opcije. Naglasili smo važnost mjerenja i praćenja promjene korištenja zemljišta, naglasili smo ulogu komunikacijskih tehnologija, važno je ulagati u ljudske i institucionalne kapacitete, to uključuje sustav ranog upozorenja i važno je da e, se poboljša pristup kreditima za poljoprivrednike i one koji imaju kontrolu nad zemljištem. Dakle, tu je još bolji pristup tržištima, pripremljenost na suše, vremenske uvjete, zdravstveno osiguranje, financiranje, to sve može osigurati da se dobro iskoriste ove opcije i naravno angažiranje ljudi i dobro upravljanje su bitan dio cijele te slike. Dakle, to je bio moj e, dio prezentacije, moja polovica, ali glavna poruka je ta da bolje upravljanje zemljištem može igrati ulogu u borbi protiv klimatskih promjena, ali to ne može učiniti sama, već drugi sektori trebaju odigrati svoju ulogu. A sada bih dao riječ kolegi. Hvala. Ovdje se moramo obraviti vezom e, sa e, ovim izvješćem i sa proizvodnjem hrane. Potrošnja hrane je E, nešto što e, može dati e, rezultate na okoliš na cijelom planetu. Trenutno 25 do 30% hrane koja se proizvede se baci ili se izgubi. A način prehrane doveo do toga da oko 2 milijarde ljudi e, odraslih ljudi su e, pretili, a s druge strane veliki broj ljudi je pothranjen. Prema tome ta ravnoteža je dovedena u opasnost. Postoje problemi e, zato što se zbog toga što su neki recimo urod kukurusa smanjio, a s druge strane e, povećao se e, urod, na primjer, šećerne e, repe. I takva neuravnotežnost dovodi isto tako do toga da neke štetočine rastu, a neke E, su sada manje prisutne. U potučnosti možemo imati problema s sigurnosti opskrbe hranom. Stabilnost opskrbe hrane trebala bi se smanjiti e, zbog toga što će doći do ekstremnih vremenskih pojava, a to će istovremeno narušavati prehrambeni lanac. Istovremeno takva e, situacija može smanjiti prehrambenu vrijednost usjeva i zapravo može doći do povećanja cijena e, zbog klimatskih promjena 2050. E, moglo bi se to povećati za povećanje cijena znatno povećati što bi dovelo do problema. Također znamo da ovakva situacija može dovesti do migracije kako unutar zemalja, tako i van granica određenih zemalja. Na našem e, panelu imamo e, jedan e, grafički prikaz u bojama koji pokazuje kako se kako se situacija izgleda i u pojedinim zemljama e, vidimo kako cijene rastu, a ako e, i kako je to povezano s temperaturom. E, ako ostane do 1,5 povećanje temperature, a ako se povisi on, ta temperatura i više, onda zaista dovodimo u opasnost prehrambeni lanac iz e, globalnog sustava, prehrambenog sustava, vidimo da emisije iznose 21,37% emisija stakleničkih plinova e, koji dakle jako utječu na klimatske promjene i ovaj postotak ne odnosi se na prevoz hrane. A ako se situacija drugačije osmisli, moglo bi doći do ublažavanja drugačije, e, znači da se e, manje e, baca hrana primjerice. I postoji dakle cjelokupni potencijali tehničkog ublažavanja iz eh, šumarstva i eh, agro eh, elemenata bi se mogao smanjiti. Food related adaptation and mitigation options can play a role since the food losses and waste Smanjivanje bacanja hrana moglo bi se zapravo smanjiti ako bi se drugačije, dakle ako se hrana ne bi bacila onda bi se e, mnogo toga moglo postići e, i e, situacija bi se ublažila, a osim toga bilo bi moguće tu dio zemljišta prenamijeniti, dakle da se njima više ne proizvodi hrana. Također trebalo bi se početi hraniti drugačiji način što bi na taj način omogućilo da se drugačije proizvodi hrana. Mogli bismo imati različite genetske vrste biljaka E, i e, poticati druge sorte. Do 2050. godine e, prelaz prehrane na zdraviju prehranu moglo bi biti pozitivno kako za okoliš, tako i za zdravlje, a također bi se moglo smanjiti emisije plinova za 0,8 tona 0,8% e, iako ne znamo još točno koliko e, bi e, to ispalo, dakle gigatona. Zaključno, mogli bismo dakle promijeniti ponašanja što bi omogućilo da se spriječi dalje širenje ovih pojava i da se neki od njih počnu kretati sada u pozitivnom pravcu. E, na taj način e, mnogi ljudi ne bi više patili od nesigurnosti hrane, ne bi e, negativnih klimatskih promjena, dezertifikacije i tako dalje. Hvala. Thank you very much. Um, so we're going to have a catch uh, Hvala lijepa. Sada možemo dakle postavljati pitanje. Prvo pitanje postavit će Donald Trump. Ne šalim se. Srećom, on nije e, u ovoj prostoriji. I dakle, neću ga s njim uspoređivati uopće, ali prvi će riječ dobiti Peter Lize. A e, nakon toga, dakle, imam pet ili šest kolega koji su javili za riječ, možete se javiti i vi. E, hvala lijepa, hvala na ovim izlaganjima. Mislim da je sasvim jasno da je na nama velika odgovornost u odnosu na našu djecu i unuke. Međutim, pitanje koje ja želim postaviti je sljedeće. koliko će biti teško za generacije koje dolaze. Jer i jasno nam je da ako mi ne budemo djelovali kako trebamo, da će 2100. godine razina mora se povećati za jedan metar. Postoje i drugi scenariji koji možda nisu toliko vjerojatni, ali nakon tog vremena nakon 2100. da će situacija biti puno gora, primjerice zbog topljenja leda na Grenlandu. Htio bih napitati znanstvenike koliko je vjerojatno da ako mi u sljedećih 20 godina ne postupimo ispravno, ne samo Europa, već cijeli svijet, dakle, ako ne uspijemo u tom zadatku, što će se događati nakon 2100. godine? Jer to onda problem neće više biti za dvije generacije, već za sto, na stotine generacija koji će doći poslije. Zanima me dakle vaša prognoza o tome što će biti nakon 2100. godine. A sada se Vuela za SID. Hvala lijepa. E, Zahvaljujem dvema stručnjacima koji su intervenirali. Mislim da stvari moramo nazivati pravim imenom. E, zaista iz bijele kuće dolazi velika opasnost jer oni su se povukli iz Pariškog sporazuma i samo 20% te zemlje ostvaruje ciljeve. E, Sjedinjene američke države imaju velike emisije kao i Rusija, ali e, ne rade ono što trebaju. Dame i gospodo, ako mi od sada pa do 2050. godine ne napravimo ono što je potrebno, koliko ćemo vremena imati nakon 2050. godine da nešto napravimo i što ćemo moći napraviti? Da li mislite da ambiciozne zelene porezne politike koje će voditi do e, pravične tranzicije mogu biti jedne od mogućih e, rješenja? Hvala. Dalje. Hvala i eh, hvala na ovim izlaganjima. Eh, Pročitao sam vaše izvješće s velikim zanimanjem, a moje pitanje kako vi razmišljate o ovim eh, pitanjima? Govorimo o zajedničkoj poljoprivrednoj politici, govorimo o pritisku na zemljišta, upravljanje zemljištima, ali možemo li biti Mhm. imati pozitivne rezultate kada govorimo o raznim ubljašnjavanjima. E, e, recimo, da li možemo ublažiti tu situaciju kada se radi o prehrani i isto tako rekao bih da to bude pozitivno i za e, prihode poljoprivrednika. Zanima me možemo li otisak na okoliš smanjiti u Europskom parlamentu raspravili smo o tome koji je najbolji model poljoprivrede i neki u ovom parlamentu e, se zalažu za produktivni model jer onda imamo možda veći utjecaj, veći pritisak na određeno zemljište, ali koristimo manje zemljišta i to preostalo zemljište možemo koristiti za veću biološku raznolikost. Drugi pa kažu sve treba, sa poljoprivreda treba biti ekološka. Onda nam se kaže da koristimo e, toliko zemljišta za proizvodnju hrane e, da to također može imati negativni utjecaj. Prema tome zanima me što po vašem mišljenju treba napraviti. Hvala. Petar Barus u ime zelenih. E, hvala. Ovo je bilo jako zanimljivo. Ono što ja moram reći, nisam e, pročitala cijelo izvješće, samo mm, dio stvari preporuka za političare, ali moram priznati da nisam dobro shvatila, nije mi bilo jasno e, sve ono što je govorilo o eroziji tla, jer je nešto je dobro bilo ovisno o tome kakvim se usjevima radi. A što se tiče skladištenja ugljika, e, također bih e, me zanimalo jeste li se time bavili u vašem izvješću. A, e, Anja Hazelkamp za GUE. Hvala puno na vašim e, izlaganjima. Vaše izvješće o klimatskim promjenama E, nam zapravo ukazuje da puno više moramo razmišljati o hrani kada govorimo o klimatskim promjenama. E, kako ovdje, ali na odboru Agri, tako i na odboru za e, vanjsku trgovinu, ali i u komisiji će se morati baviti ovim pitanjima. Vi govorite o tome što sve može dovesti do ekološkog kolapsa, a go, zagovarate i promjene. Možete li nam navesti neke moguće promjene u um, Europi u, koje bi bile potrebne promjene u načinu prehrane? Znamo da je potrebno imati održivi način prehrane. Proizvodnja mesa ima više emisija stakleničkih plinova nego li e, cjelokupni sektor prometa, a proizvodnja e, mesa i nekih e, drugih prehrambenih proizvoda također je odgovorna za 80% krčenja šume. Što napraviti protiv tog masovnog problema i kako transformirati naše poljoprivredne politike kao i trgovinsku politiku. Isto tako, e, za e, uzgoj stoke se daje jako puno subvencija kao i za proizvodnju za potrošnju mesa i e, mliječnih proizvoda. Hvala u ime SIDE-a Mirjam Dali. Za početak dopustite mi da zahvalim stručnjacima koji su nam došli predstaviti E, ove, e, ova saznanja. Mi često govorimo o budućnosti naše i naše djece, ali velik broj nas već sada osjeća posljedice. I ako se nešto ne napravi hitno, kao što je rekao jedan od stručnjaka, učinak će se osjetiti i to ne samo će to osjetiti E, naša djeca i unuci, već i daljnje generacije. I moramo djelovati sada ako želimo ukloniti negativne posljedice. E, treba nam hitna akcija. Mogu li nam stručnjaci reći što oni pod time misle? E, jer često čitamo ova izvješća, ima puno lijepih riječi, međutim, kada se e, počne govoriti o tome da mi donosimo neke zakone i da hitno djelujemo, onda se e, nikako e, ne dolazi do toga. Da li među tim hitnim djelovi, djelovanjima e, ima neke stvari koje je Europska unija već predložila ili pak ih namjerava predložiti, Dakle, je li to dio tog hitnog djelovanja ili što treba drugo učiniti? A sada Novak u ime Europske pučke stranke. E, hvala lijepa. E, Mislim e, da želim pitati što možemo napraviti ako ne promijenimo način života. Možemo li išta zaista učiniti u tom smislu? Imamo sve više cesta, sve više e, samoposluga, trošimo sve više i više. Smatramo da poljoprivreda nije odgovorna za ograničenu biološku raznovrsnost. Mi smo ti sa našim načinom života i našim načinom potrošnje koji živimo tako jer želimo više potrošnje, više cesta, Puno smo toga razrušili, velik dio biološke raznolikosti. Pitam se hoće li nam sve te mjere zaista omogućiti da utječemo na klimatske promjene ili zaista moramo promijeniti naš način života. Hvala lijepa. Zatvorit ću sada popis govornika jer e, ih se puno e, njih prijavilo. Martin Hozik u ime kluba zastupnika Renew. E, hvala i zaista je bilo zanimljivo e, slušati e, vaša izlaganja. <clears throat> Imam dva pitanja. Jedno je vezano za okoliš. S obzirom na kontroverznost ove teme, možete li mi nešto više reći o tome gdje vidite europske politike? Gdje su one sada u smislu e, pozitivnih rezultata i sprečavanja negativnog korištenja e, bioenergije? I što treba još Europska unija napraviti? Jer u osnovi radi se o tome, to je moje druga pitanje, treba djelovati na svjetskoj razini. A na koji način trebamo ići kako bismo ozelenili financiranje kako bismo dali najboljih rezultata u odnosu na e, klimu i na tlo. Klaus ime zelenih. Dvije samo kratke opaske. Prvo, upravo je kazano da biološko, ekološko uzgoj e, previše zemlje rabi i da bi trebali to promijeniti. Međutim, to nije točno. I to znamo iz onih nesretnih e, eksperimenata koji su napravljeni i vidimo da su zapravo mala do, seoska dobra ta koja imaju veći prinos po hektaru. A što se tiče uzgoja e, stoke, posebno je kod krava bitno kakva je kvaliteta njihove prehrane jer e, ovisno o hrani će manje ili više metana izbacivati. Recimo kod e, pašnje, kod e, dakle ispaše na klasičnim livadama i klasičnoj travi je puno manje izbacivanje metana nego kad se to radi recimo kod intenzivne poljoprivrede na drugi način. Hvala. Za ECR kolegica Ahalska. Bila je vrlo zapravo dobro, kvalitetno, ugodno pravi užitak slušati ovu prezentaciju. Bila je kratka, vjerojatno su morali zbog kratkoće vremena, ali znam da će naši govornici sigurno očekuju pitanja e, o svemu onom što nisu stigli iznijeti u prezentaciji. Ali s obzirom na sav ovaj znanstveno istraživanje koje su obavili, meni je, nije jasno što su rekli nešto treba učiniti. To je malo neodređeno. Nama treba konkretni scenarij, trebaju nam točno određeni putevi kojima ćemo kročiti. A nakon toliko znanosti bi to trebalo i znati. A i zanimljivo je recimo da e, je već jako puno znanstveno-istraživačkih podataka došlo iz država koje su u razvoju. Pa bi me baš zanimalo koji su zaključci tih izvješća. I na kraju, Možda biste nam mogli objasniti kako se ljudi koji provode te studije odabiru. Kako se zapravo uopće takvo jedno istraživanje znanstveno određuje ko će šta raditi? Zaguje gospodin Kokalis. Hvala. Prvo hvala IPCC-u što su E, ovdje ovaj standard uveli zapravo kompletno politike koje se donose na temelju znanstvenih spoznaja i hvala im na njihovom e, studiju, njihovim znanstvenim istraživanjem. Jedno što me zanima su recimo onaj scenarij 2.6 koji bi nam pomogao da ostanemo u Pariškom sporazumu i koji je sad vaš pogled na ovaj prijedlog nove komisije o Europskom zelenom dogovoru, zelenom planu. I zatim nadajmo se, jel, kako je vaše mišljenje, da li će nakon izbora 2019. u studenom u SAD-u i oni ostati u Pariškom sporazumu ili će izaći iz toga kompletno. I zatim, da li ćete u budućnosti možda dati malo više informacija o onom što zovete E, sve većem ekonomskom e, ulozi pri dakle, značenju onog da se smanjuje emisije. I zatim, koja je vaša sljedeća misija? Da li će to biti da u svojim, pred svojim e, prognozama proširite raspone ili kako ćete, hoćete ići iz prirodnih znanosti više na ekonomiju preći i dati više scenarija sa analizama troškova i koristi? Moj prijedlog bi bio, ako ga smijem dati, da se sa antropogeničkog idemo na antroponičkom. Zatim Rezan News, Nikola Stefano, Stefanides. Hvala lijepo. I ja sam želio zahvaliti na ovom predavanju koje je bilo više nego zanimljivo. Ekonomist je ovog tjedna objavio zanimljivi članak u kojem se govori o nekim znanstvenim podacima i podacima iz istraživanja metana kao i o učincima stakleničkih plinova. Rezultati tih studija su pokazali da je vrsta hrane kojom se prehranjuju te životinje vrlo bitna i da može ovisno druga hrana kojom se stoka hrani izazvati bitno smanjenje izlučivanja i ispuštanja metana. Tako, mislim da je ovo što ste vi nama predstavili bilo vrlo zanimljivo, ali treba uzeti u obzir i opću konjunkturu. A naravno, pritom kao čovjek trebamo biti i kreativni i treba naravno sa ovim stanjem znanstveno-tehnološkog razvoja vidjeti kako će to ići dalje i kako ćemo izaći iz ove slijepe ulice u kojoj smo se našli. Dakle, dobro da govorimo o tehničkim rješenjima i to je bilo jako zanimljivo i dobro u vašem radu. Hvala vam. E, Tim Mec za zelene. Um, Hvala vam na ovoj vrlo zanimljivoj prezentaciji koja je ponovno istaknula koliko je nužno potrebno hitno zaštititi tla. I to ne samo Europskoj uniji, nego i trećim državama. Nadam se da će komisija tu poruku si staviti na srce i da će tu naš e, apel za zaštitu tla provesti što je prije moguće. Međutim, meni zanima što je vaše izvješće pokazalo da je poljoprivreda ima vrlo, vrlo bitna doprinos u tom glede CO2 emisija i degradacije tla. Međutim, žao mi je da se nigdje jasno ne kaže da mi ne možemo nastaviti proizvoditi i jest i trošiti kao do sada. Jer tu se nije spomenula uopće ova nedavna stud, nedavno objavljena studija koja je govorila da se štete izaziva intenzivna poljoprivreda. Kad pogledamo emisije koje su vezane za poljoprivredu i iskorištavanje zemljišta, mi ne smijemo samo pitati koliko CO2 ispušta jedan traktor, nego koliko se ugljika može povezati sa različitim sustavima uzgoja, poljoprivrede i proizvodnje hrane. Mislim da je i navika jela, mislim da bi i do 76% E, zemlje koje se trenutno koristi za poljoprivredu mogla prištediti, uštediti i očuvati ako bi se promijenile navike prehrane i prešlo na malo manje mesa. I na taj način bi se onda to moglo privesti i drugim svrhama ta zemljišta i naravno pridonijeti zaštiti klime. Hvala lijepo, a sad imamo još rundu odgovora da damo riječ našim govornicima. Gledajte, s obzirom da imamo studiju rezultate na više od 1200 stranica objavljeno, onda ću mm, zapravo morat vas razočarati jer mi ne možemo ići u takve detalje. Ali ja ću na neka pitanja ipak odgovoriti, ostalo će moj kolega. Dakle, pitali ste kako IPCC radi, zašto on služi, koji su nam planovi, šta ćemo u budućnosti. Dakle, IPCC se ne bavi znanstvenim istraživanjem, nego procjenjuje rad kojeg su drugi obavili i uglavnom pokušava simplificirati ove nalaze znanstvenog istraživanja za širu publiku. To je vrlo bitno. I mi naravno smo i prisutni, mi imamo i Evropsku uniju kao naše promatrače i mi i radimo za druge velike e, organizacije i institucije. Naša stopa uspjeha je 1 e, naprema 6. Imamo recimo šest puta više E, prijedloga da se bavimo nečim i da nam se pristupi nego što možemo to odraditi. Ali pritom kad se određujemo šta ćemo i gdje ćemo istraživati, mi imamo uvijek vrlo dobro pazimo na ravnotežu između onog što radimo za razvijenost snatu i trećim zemljama izvan Europske unije nerazvijenim i tako dalje. Ali mislim da je za svaka pitanje ublažavanje klime mora krenuti već sada, najkasnije do 2021. I ono za što sam ja odgovoran, što se tiče oblažavanja posljedica klimatskih promjena, ja ovaj puta recimo cijelo jedno poglavlje čitavog ovog izvješća od većeg od 1200 povu posvećeno promjeni ljudskog ponašanja i smanjenju potrošnje jer je to jedan vrlo bitan faktor za uništavanje klime. A možda još jedno specifično pitanje, a to je pitanje poreza na ugljek i u kojoj mjeri je to potrebno. Evo, vlada nam uvijek govore da mi kao IPCC ne smemo nikada propisivati neku politiku, niti e, proizvoditi i davati im preporuke. Znači, mi to moramo na drugi način izraziti. A drugi način je možda da iznesemo sve one dokaze koji pokazuju kako dobro izabrani politički instrumenti osiguravaju bolje ishode nego oslanjanje samo na jedan instrument. Prema tome, porezivanje ugljika bi bio samo jedan od instrumenata, ali ga treba kombinirati sa drugim opcijama i drugim instrumentima. Zatim pitanje o hitnosti akcije koja je potrebna. Čak i ako nemate vremena pročitati tih 1200 stranica svih naših, dakle, sažetka naših rezultata, morate pročitati odjel D u kojem imate jako puno popisa onih stvari koje bi se mogle učiniti kako bi se e, recimo unapredile situacija kod ublažavanja klimatskih posljedica i prilagodbe. Tu se govori recimo o ubrzavanju prijenosa znanja, razmjeni znanja na različite mehanizme koji bi tom poslužili i tako dalje. Dakle, to naravno u deset minuta ne možemo sve prenijeti što je u čitavom tom poglavlju i sve detalje iznijeti. I možda na kraju, prije nego što Žan eh, Juanom dam ponovno riječ, bila je vrlo jaka poruka u našem izvješću, vrlo jaka poruka da se rješenja moraju uvijek skrojiti prema lokalnim okolnostima, kulturnoj pozadini i specifičnim uvjetima u kojima se nalazimo. Prema tome, prava vrsta rješenja u Americi ne mora biti ista onom rješenju koje je najbolje recimo za Latinsku Ameriku ili Afriku ili neki dio Afrike. I prema tome, s obzirom na tu raznolikost, mi smo pokušali to sve izraziti. Mi smo identificirali više vrsti načina poljoprivrede i obrade tla koji može doprinijeti ispjegavanju degradacije tla i e, ublažavanju klimatskih promjena, kao i prilagodbi. Jer vidite, ne može tu biti jedna univerzalna recept koji će sve zadovoljiti, totalno uniformni. Ista stvar vrijedi i za jednu način prehrane. Ne možete svima nametnuti da budu vegetarijanci ili vegani. Mislim da ima ovdje pet ili šest načina prehrane koji mogu bitno smanjiti ugljični otisak u, svijetu. Toliko što se mene tiče, a Kažem, mnoga pitanja koja su postavljena, imate odgovore u izvješću našem, mi ne možemo u 10 ili 15 minuta sad u svaki detalj ući i sve vam reći. Hvala. ono što mislim da je jako zanimljivo je da su nalazi u našem izvješću pokazali kako su mnoge ove opcije imale isključivo koristi i dobru strane donosili kod E, mnogih, e, mnogih izazova. Jer kad pomislimo na poljoprivredni sektor, vrlo često smo vidjeli tu različite politike koje se primjenjuju neke za proizvodnju i opskrbni lanac hrane, druge za očuvanje bioraznolikosti, treće za klimatske promjene i tako dalje. Međutim, ono što je vrlo zanimljivo u tom izvješću je da tu isto postoje, kao što vidimo, opcije koje mogu donijeti izrazite koristi svim tim izazovima. I stoga je to jedno pitanje kako ćemo zapravo um, početi sa olakšati tranziciju. I mislim da možemo ovdje biti malo specifičnije. Neke opcije kao što je recimo um, smanjevanje degradacije tla, je dobro usključeno i ide ruku pod ruku sa ovim pitanjem ugljika u tlu, sekvestracije ugljika i ponora ili recimo različitog načina mijenjanja općenito usjeva kako bi vam tlo bilo čitave godine e, dakle nešto raslo iz njega. Da, imamo i pitanje šta bi radili sa intenzivnijom proizvodnjom na manjim površinama poljoprivrednim i u kojoj mjeri bi to se moglo onda usput i očuvati bioraznolikost. To bi se moglo sagledati kao namjera da se e, jednostavno smanji proizvodnja hrane i na taj način smanji količina emisija. Ali vidite, čak i ako krenemo od onih intenzivnih sustava proizvodnje, imate čitav niz različitih opcija kako možete smanjiti stakleničke emisije i na taj način smanjiti degradaciju tla. A voljela bih da voljela bih tu istaknuti da ako možete kombinirati opcije e, ponude i opskrbe sa onim opcijama potražnje, onda ćete izvući još dodatne koristi. A ako mislite na ljudske navike i način prehrane, naravno tu e, ima čitav niz preporuka koje su tu skrivene u vezi zdrave prehrane. Jer u Europi je polazišna točka da mi imamo vrlo visoku potrošnju životinskih proizvoda Prema tome, trenutno smjernice za djelovanje predviđaju i smanjenje te potrošnje mesa. Ali onda na tom možete isto jako puno koriste izvući iz toga. No, izvješće pokazuje recimo i kakve su mogućnosti odgovora na takvu jednu akciju i onda donosi jednu vrstu analize koristi i, i e, Evo, jedno od pitanja je bilo pitanje pravedne tranzicije, a to mi je jako blizu jer ja se brinem za pravednu tranziciju u Škotskoj gdje e, savjetujem vladu. I vidite, tamo smo vidjeli da su neke od akcija za ublažavanje klimatskih e, promjena teško pogodile farmere, mnogi poljoprivrednici su došli na rub svoje egzistencijalnih mogućnosti, što znači da nam trebaju financijski poticaj kako bi jer poljoprivrednici moraju imati jedan poticaj da doista rade te stvari i da promijene način svoje proizvodnje, vezuju ugljik i tako dalje. A mi trenutno ne možemo u stanju izmjeriti sve to šta me ko, koliko, kome treba i dokle je doveden do ruba egzistencijalnih ugroženosti, ali to bi morali, jer onda ako to uspijemo izračunati i farmerima pomoć, onda ćemo ih pridobiti na našu stranu u cijelosti. A ja bi još nešto dodao u vezi, vi ste imali, neme pitanje e, krčenja šuma, deforestacije. I istina je, kad bi se politike primijenile samo na poljoprivrednu proizvodnju u Europi, onda nijukom slučaju ne bi bilo dovoljno, jer e, napokon evropsko tržište ima jako puno i uvedenih e, hrane, uvezene hrane i uvezenih različitih drugih proizvoda iz poljoprivrede. I mi kao Evropska unija nismo dovoljni da smanjimo globalni otisak ugljika i svega što je štetno, jer ako mi samo kod nas promijenimo navike, to nije dovoljno globalno gledano. Hvala. Onda prelazimo na drugi dio, a to je izvješća o oceanima i kriosferi, ali samo da vam kažem da ćete ove prezentacije dobiti i stavit ćemo ih na web stranicu odbora Envi, pa možete doći do njega. drugo, to nije vezano izravno za klimatske promjene. Mi u četiri sata počinjemo sa glasanjem. Prema tome nemojte zaboraviti svoje glasačke kartone, kartice, jer bez toga ne možemo ništa napraviti. Dakle, na 10 do 15 minuta idemo sada sa drugim izvješćem. Hvala lijepa, ja sam Hans Perner, supredsjedatelj radne skupine 2 IPCC-a koja se bavi sa prilagodbom, učinkom i ranjivostima. Ja imam čast predstaviti vam rezultate našeg izvješća o oceanima i kriosferi u kontekstu klimatskih promjena. Dakle, naslov je naš kratak. Nismo se odlučili za neki kompleksan naslov kao što je imalo prethodno izvješće o zemljištima. I radna skupina 1 i 2 IPCC-a su proizvela ovo izvješće, radna skupina 3 nije vidjela mnoge opcije, a to je tijekom procjene potvrđeno dakle opcije za bavljenje sa tim sustavima i oni će nadopuniti sliku u svom glavnom izvješću. Ja sam u svrhu uštede vremena uklonio statistike iz izvješća, ali slično onome što ste čuli e, u izvješću o zemljištima što se tiče e, ravnoteže spolova i regija u tome koji je izradio izvješće. Dakle, ljudi nastanjuju oko 20% planete, a ovdje u izvješću govorimo o preostalih 80%, dakle oceanima i kriosferi. I oni se već e, desetljećima zagrijavaju od klimatskih promjena i mi ćemo se time baviti detaljnije, dakle koje su posljedice za prirodu i za čovječanstvo, one su jako teške kako budemo prolazili kroz teme izvješća, govorit ćemo, dakle pratit ćemo tok vode iz visokih planina i polarnih područja prema oceanima i vidjet ćemo što to znači, koje su implikacije klimatskih promjena u ovim različitim sustavima. Dakle, jedno poglavlje bavilo se planinskim područjima, imamo ovdje sažetak, dakle mali ledenjaci u Europi, istočnoj Africi, tropskim Andama i u Indoneziji. Pretpostavlja će se da će izgubiti do 2100. više od 80% trenutne mase leda ako se emisije nastave snažno povećavati. Kako se ledenjaci tope, biljke i životinske vrste sele se prema gore i smanjuju se količina vrsta prilagođenih na hladno stanište i postoji rizik za njihovo e, izumiranje. 670 milijuna ljudi živi u visokim planinama i za njih su jako važni ledenjaci kao izvori e, vode. I oni su sve više i više izloženi opasnosti od e, smanjenja dostupnosti vode, od e, topeljenja, permafrosta i slično. Micanje kriosfere iz visokih e, planina ima negativan utjecaj na rekreativne aktivnosti, turizam, kulturu i slično, dakle manje skijanja u Alpama, na primjer, za mnoge od vas. Druga tema tiče se polarnih regija i polarnih oceana. Ovdje smo saželi da led na Arktiku smanjuje se svakog mjeseca i stanjuje se e, ako se zatopljenje bude 1,5 e, uvijek će biti leda u rujnu, a ako bude 2% ovo će se događati jedne, u jednoj od tri godine. Dakle, vidimo što znači ova razlika od 0,5 e, stupnjeva Celzija permafrost se topi, time se dodaje više stakleničkih plinova u atmosferu. Sa globalnim zatopljenjem do 2 stupnja oko četvrtina permafrosta će se otopiti do 2100, a ako se emisije nastave oko 70% permafrosta će biti izgubljeno. Ljudi koji žive na Arktiku pogotovo autohtoni narodi na njih već utječu klimatske promjene i oni se moraju prilagođavati tim novim uvjetima, a njihov uspjeh ovisi o kapacitetima financiranja i institucijskoj podršci. Zatim sljedeći su nam oceani, tu se bavimo i tropskim oceanima, i klimatskim promjenama, dakle što to znači za e, život u moru, a možemo reći da danas je ocean upio više od 90% viška topline u klimatskom sustavu e, svijeta i to će se nastaviti dalje. Zatopljenje oceana smanjuje miješanje e, vode i stoga smanjuje količinu kisika i hranjivih tvari za pomorski život ovi toplinski valovi u oceanima postaju sve češći i štete koraljima, šumama morskih trava i e, pomorskom životu. Ocean apsorbira emisije CO2 i time sve više postaje kiseo, on je upio 20 do 30% ovih emisija, a ako bude dalje upijao, e, e, ti rizici i opasnosti će se još i povećati. Procijenili smo i rizike na ekosustave uh, u obalnim regijama. Koristili smo ovaj dijagram sličan kao u uh, prethodnom izvješću i gdje imamo od žute pa sve do ljubičaste boje. Kao što znate iz izvješća 1.5 uh, koraljni sustavi već pate od klimatskih promjena i ovdje možete vidjeti kako se taj rizik povećava vezano za zatopljenje od 1,5 do 2 stupnja. Dakle, ovdje u sivome vidimo nedavne temperature koje su malo ispod jednog stupnja. Dakle, već smo došli do jednog stupnja, ako ne i premašili to. Vidite ovdje da su koralji u toplim vodama vrlo ugroženi riskiramo čak i da ćemo izgubiti 70 do 90% tih e, sustava koralja, a to ima i utjecaj i na ljude kroz e, ribarstvo i kroz zaštitu obala. Ali dobra vijest je da ako uspijemo zadržati globalno zatopljenje na 1,5 stupnja, a ne 2 stupnja, mnogi drugi sustavi neće biti E, rizični i ugroženi. Tu se radi o pelagijskim sustavima, šuma morske trave, to je sve važno i za ribarstvo. Dakle, tu imamo e, koralje u hladnim vodama, estuarije, pješčane plaže, šume mangrova. Dakle, ovdje imamo ambiciozne ciljeve jer bi morski ekosustav imao mnogo koristi ako bi se uspjelo u zadržavanju zatopljenja na tim razinama. Ovdje imamo implikacije za pomorski život vezano uz temperature. I ovdje vidimo temperaturne profile oceana na ovom slajdu. Vidi se što to znači za ribarstvo i za ljude. Ove smeđe boje, dobro se ne vide brojke baš na ovom slajdu, Dakle, ova smeđa boja pokazuje gdje ćemo imati smanjenja, a plava boja pokazuje gdje ćemo imati povećanja. Zagrijavanje Arktika ima utjecaj na te ribarske resurse na štetu lokalne polarne faune i ti trendovi se sve više povećavaju što se temperatura diže iznad ovih 1,5 stupnja iz Pariškog sporazuma. Dakle, ova šteta je već vidljiva i smanjenje u ribarstvu, pogotovo u obalnim područjima će se izmijeniti i to će dovesti do političkih rasprava između država i do izazova za lokalne zajednice. Dakle, da sažmemo, što možemo reći o morskom životu, dakle taj život ovisi o ograničenim temperaturnim rasponima, promjene u oceanima uzrokuju pomake u populacijama riba, u budućnosti u nekim regijama vidjet ćemo smanjenje, ali u drugima povećanja. E, stanovnici koji ovise o morskoj hrani mogu se suočiti sa rizikom za svoju prehranu Također tu imamo i zagađenje koje će utjecati na te promjene. Dakle, imamo tu priliku koju nude razne politički okviri da se e, prilagodi za te promjene. A sada ću spomenuti ono što je već spomenuto u raspravi, to je pitanje dizanja morske razine. Ovdje na ovom slajdu možete vidjeti ekstremne opcije do kojih može doći. Ovdje spominjemo, ako budemo ambiciozni, to je ova plava crta. I ova druga crvena je ako nastavimo po starome. I ovdje vidite što će se događati kako se led e, bude topio na Grenlandu, na Antarktiku i ledenjaci u planinama. I onda povrh toga imamo toplinu u oceanima što također dovodi do termalne ekspanzije vode i povećanja morske razine. I sve ovo dovodi do plus jednog metra do kraja stoljeća ako se emisije ne promijene, a to će se sve više razvijati sve do 2300. godine gdje morska razina možda dostigne povećanje za pet i više metara ako ne budemo ambiciozni u smanjenju emisija ako budemo ambiciozni, onda možemo stabilizirati podizanje morske razine za ispod jednog metra do 2300 te i možemo doći do nekog stabilnog stanja. Dakle, imamo izbore, dakle, da li će to biti jedan metar ili pet metara i više, kao što vidimo na slajdu. Dakle, polarne kape se tope, diže se morska razina, 680 milijuna ljudi živi na niskim obalama, 65 milijuna ljudi živi na malim otočnim državama i ovisno o e, njihovoj obalnoj zaštiti oni su pod rizikom. Tijekom 20. stoljeća globalna morska razina već se digla za 15 cm, trenutno se više od dvostruko brže diže i ubrzat će sve do 1,10 metara do 2100. i nekoliko metara do 2300. ako se snažno ne smanje emisije. Što to znači? Povrh ovih promjena u razinama mora imamo ove povijesne ekstremne događaje koji su utjecali na morsku razinu. Nešto što se događa svakih 100 godina ekstremne promjene morske razine, to će se događati sve češće i češće u budućnosti. Postoji vjerojatnost da to više neće biti svakih 100 godina, već svake godine i to će se događati tijekom plime i jakih oluja, to će biti sve češće i mnogi otočni gradovi i mali otoci bit će poplavljeni svake godine do 2050 ako se ne prilagode na to, pogotovo ovdje govorimo o nižim zemljopisnim širinama. Procijenili smo i rizike za različite lokacije na koje ima utjecaj dizanja morske razine. Ovdje imamo usporedbu razine rizika. Imamo s lijeve strane ono što će se dogoditi ako nastavimo po starome i imamo s desne strane ono što će se dogoditi ako ambiciozno budemo pokušali e, zaštititi obalu. Vidimo ovdje na grafu da se može e, razvoj rizika zadržati do kraja stoljeća u žutome, A što se tiče velikih delti u tropima ili arktičkih zajednica, otoci Luten i slično, vidimo kako se smanjuje ova mogućnost adaptacije i ove zelene točke pokazuju koliko lokalne zajednice mogu utjecati, a to je e, različito za područja e, različitog rizika. Dakle, imamo ovdje i izazove za društvo. Oni najosjetljiviji su oni sa najmanjim mogućnostima da odgovore na rizik. Ove temperaturne e, razine klimatskih promjena imaju utjecaj i na promjene u društvu. I to je dugoročno, dakle mnogo dugoročnije od njihovih e, vlada koje su previše fragmentirane kako bi pružile integriran odgovor na ove sve veće rizike. I mogućnost e, sustava vlada nije dovoljno robustna kako bi se adekvatno pozabavili ovim rizicima. Dakle, da sažmem ovo izvješće, na 80% površine zemlje klimatske promjene imaju utjecaj na sustave života od vrhova planina do dubina oceana i ovdje vidite to na ovom slajdu, dakle od topljenja ledenjaka u planinama do topljenja leda na Artiku i Antartiku i topljenja morskog leda, dakle to ima utjecaj na našu klimu, imamo toplinske valove u moru, povećanje i kiseljenje oceana, povećanje topline i ove promjene će se generacijama još nastaviti ovisno o odlukama koje sada budu donešene. Dakle, ovdje smo samo pregledali ova tri specijalna izvješća koje je IPCC odobrio prošle godine i pokušao približiti javnosti ove rezultate, ova izvješća kako bi se minimalizirao rizik i negativan utjecaj. Dakle, važna je politička volja i volja društva kako bi se uspjelo izvršiti neke promjene. Hvala lijepa na pažnji. Thank you very much. Hvala. Dakle, otvaram raspravu, javite se slobodno za riječ. Popinje, počinjemo s Peter Van Dalenom iz Pučke stranke. Hvala lijepa predsjedatelju. hvala i ljudima koji su sastavili ovo važno izvješće. Ja sam član odbora za ribarstvo i s velikim zanimanjem sam pratio ova pitanja koje se tiču ribarstva i moje pitanje se tiče toga. Ako sam dobro razumio, u cijelom svijetu, u Atlantiku, na Sjevernom moru, bit će sve manje i ribe Dakle, smanjenje od e, najviše 50% do 2100. Ali možda bude više ribe u sjevernom ledenom moru. Jesam li to dobro razumio? ako jesam, što će to značiti? E, za pritisak na riblje stokove u sjevernom e, ledenom moru i što će to značiti za klimatske promjene, jer ako imate više brodova koji idu loviti u ta mora, e, dobit ćemo i više emisija od tih brodova i što će to značiti? Dakle, kakav će učinak sve to imati na klimu i riblje stokove? Dakle, to su dva, moja dva pitanja. Hvala. Za SID, gospođa Deri. Morala sam se javiti, pročitala sam ovo šokantno izvješće, vrlo me uznemirilo, pogotovo nekoga kao što sam ja koja dolazi s jednog niskog otoka gdje imamo obalne gradove. I kad sam čula izjave kao što su tada će se dizati morska razina sve više i više, da će se događati ovakvi ekstremni događaji koji se inače događaju jednom u sto godina, da će se to početi događati jednom godišnje. To su stvari koje za mene koja dolazim s otoka, ja ne razmišljam o tome da ćemo se to dogoditi za sto godina, već mi već sada osjećamo e, da se to događa i htjela sam vas e, pitati više o vašim nalazima pogotovo zato što smatram da oceani imaju mnogo potencijala kad se, kad se radi o suzbijanju klimatskih e, promjena i to nam može pomoći doprinijeti ovoj brojci od 21% smanjenja e, emisija, a u isto vrijeme imamo tu pitanje vezano za dekarbonizaciju pomorskog transporta i alternativna goriva i tu je potrebno više ulaganja, više razvoja u smislu obnovljivih izvora energije vezano za oceane i mene zanima vaš pregled stanja stvari malo detaljniji od onoga što je u izvješću, dakle kako vidite da će se to razvijati i što mislite o razvoju u tehnologiji koja je vezana za oceane, da li mislite da tu ima potencijala da se to ubrza nego što smo mislili, da bude brže nego što smo mislili prije par godina. Hvala Katrin Šabo za Renew. Hvala na prezentaciji, ja bih vam čestitala zato što 2014. s drugima iz civilnih organizacija ja sam osnovala jednu platformu za klimu. Jako smo bili ponosni na to, zato što na kopu 25 u Parizu uspjeli smo e, ubaciti oceane u preambulu oceani su, oni imaju ključnu ulogu u klimatskim promjenama. A vaše izvješće dobro govori o tome kako su oceani dio i samog rješenja. I mislim da je dobro da znanstvenici doprinose ovoj javnoj raspravi time što predlažu rješenja. Možda možete više reći o tim rješenjima. Jedan dokument e, upravo e, je u procesu izdavanja i ovdje ga imam u ruci, on se, on se zove Oceani za klimu i tu se objašnjava kako oceani mogu biti dio rješenja za te probleme. Možete li nešto reći o tome? Jer slušajući vas i kad sam vidjela ove znanstvene nalaze, smatram da moramo odmah djelovati. Jer oceani su trenutno u takvoj situaciji, čak i ako s mjesta budemo djelovali, možda vidljiv učinak, možda učinak neće biti vidljiv još dosta vremena i ove ekstremne vremenske prilike možda se i dalje budu događale. Možda možete reći nešto o mogućim rješenjima koje možemo poduzeti kako bi se očuvalo pomorske i obal, obalne ekosustave, kako bi se ublažilo ovaj negativan utjecaj. Dakle, pitanje ako budemo djelovali danas, kad će to imati efekta? Hvala. It's a very alarming uh, hearing the... Hvala, zaista je alarmantno kada čujemo rezultate ovog izvješća i eh, zaista me to brine. Svi te eh, podaci koje smo danas čuli. Oceani pokrivaju više od 70% eh, površine zemlje, a preko 90% je zapravo e, su morske površine i e, moram reći da bismo možda ovo trebali zvati ne planet Zemlja nego planet ocean. Možemo li stvari napraviti na dovoljno hitan način? Moje pitanje, da li e, mislite da kada bismo u Europskoj uniji imali jedan e, dokument o oceanima i kada bismo stvorili odgovarajuće mreže e, različitih institucija i kada bi 30% oceana e, podvrgli nedjelovanju ljudi do 2030. godine, mislili da bi to pomoglo i da li bismo mogli za barem 65% smanjiti emisije ugljičnog dioksida. Bili to bilo od koristi? A isto tako moram reći da sam bila na sastanku gdje se govorilo o popisima od zajedničkog interesa i kada bi na tom po, e, popisu e, postoji i uvoz e, plina iz Škriljevca iz Pensilvanije u Sjedinjenim američkim državama. Vi ste rekli kako E, eto, gospodin Trump zapravo sve se više udaljava od Pariškog sporazuma, a postoje planovi da se u Šenon na jugoistoku Irske dovede plini Škrinjevca. E, smatram da se takve stvari e, trebaju, takvi projekti trebaju prekinuti jer mislim da to nije korisno. Hvala. Chris Davis, izvolite. Hvala lijepa. E, kao predsjedavajući odbora za ribarstvo tražim nekakvu pozitivnu nadu za budućnost. Naravno da moramo spriječiti globalno zatopljenje, moramo donijeti nove mjere, a čak i ako sve to napravimo smanjit će se riblji stokovi. I to je zbog lošeg načina ribarstva to nije vezano za globalno zatopljenje. Na nekim mjestima riblji smondovi smanjili su se za 80%. Ako donesemo ispravne mjere, prestanemo prekomjerno loviti ribu i ako budemo e, na mudar način lovili ribu, nećemo imati više riba nego što imamo sada i to će onda biti rezultat klimatskih promjena. A sada Michael Boss ponovno u ime zelenih. Hvala lijepa. Ovo što stoji u izvješću je zastrašujuće i hvala vam što ste nam izložili e, to o čemu ste govorili. 1,1 metara do kraja stoljeća kaže da će se povisiti visina mora e, možda 5 metara oko 2300. godine. Kakvi će biti ekonomski troškovi toga? Možete li ih navesti za Europsku uniju? I kako će se e, kako će ekonomski e, troškovi biti za sprečavanje svega toga? Drugim riječima, koliko moramo uložiti? Možda nam možete dati neke pojedinosti, možete već spomenuli podatke nam dajte za Europsku uniju. Koliki će ljudi u Europskoj uniji osjetiti tih 1,1 metar povećanja razine mora i u kojim državama članicama? Htjeli bismo znati e, kako će se to odraziti na konkretne teritorije, da to nisu samo neke abstraktne mjere. Sada Pirkarinski i za Renew. Hvala lijepa i hvala na ovom izlaganju. Neću se naravno vraćati na sve ono što su rekli kolege iz odbora za ribarstvo, ali postoji jedna stvar. Hoće li biti više riba u moru? To je pitanje postavio Chris Davis. A hoće li ih biti više ili manje? Iz onoga što ste vi rekli, bez obzira na više ili na manje, situacija će se promijeniti. Doći će do promjene ne samo što se tiče količine, već i kvalitete. Vrste e, migriraju. To ne znači da su ribe odlučile samo negdje otići, e, već jednostavno prirodno, dakle, e, zbog nekih uvjeta se e, sele te e, vrste. E, I to se točno zna u kolikoj mjeri svake godine. Zanima me nešto vezano za ribarstvenu politiku, zajedničku ribarstvenu politiku. Ovo što je sada predstavila Europska komisija je nešto što e, prema prijedlogu ide do 2030. godine, ali mi se moramo pripremiti za razdoblje do 2040. godine. U tom času e, će e, sasvim sigurno se temeljito promijeniti slika ribljih stokova u Europskoj uniji. Ne bi li bilo važnije da Dakle, pozabavimo situacijom na bolji način nego što to predlaže komisija. Što je ribarska brodica? Jedno je kako ona je za sada, jedno je kako će ribarska brodica biti za 40 godina. Sasvim drugačija, sasvim sigurno. Sada Uta Paulus za zelene. Hvala na ovom izvješću. Velik broj kolega je ukazao na činjenicu da je ovo sve skupa jako zastrašujuće. Moje pitanje će možda sve to učiniti još e, za više zastrašujuće. Otapanje e, ledenog pokrova je zaista e, problematično. I imamo predviđanja o tome kako one, kako će sve to se razvijati. Može li situacija biti gora? Naime, hoće li ponovno u zimi e, stvari postati e, opet se sve zalaziti. E, bila sam u jednoj konferenciji gdje je rečeno da se u Miocenu E, počeo ponovno stvarati ledeni pokrov e, je drugačije e, na Arktiku, drugačije na Antarktiku. I u drugoj fazi, odnosno prema razini mora. I jednostavno možda kad se to sve usporedi, E, s obzirom na sadašnju razinu mora, možda će nestanje ledenog pokrova biti neizbježno. Sad ponovno pitanje ime zelenih. Hvala lijepa. Ja bih se nadovezala na prethodno pitanje. Obično govorimo o 1,5 odnosno 2 stupnja zatopljenja. Međutim, malo znanstvenika e, smatra da moramo raspravljati o postotku ugljičnog dioksida u e, atmosferi. Prije 15 godina jedan znanstvenik je smatrao da treba imati 300 ppm e, ugljika e, u atmosferi, da je to jedna sigurnosna granica. A znanstvenik Ekstrem u Stokholmskog instituta E, također koristite iste mjere kada govori o granicama planeta. Da li mislite da je dakle 350 brojka do koje bi se došlo do kraja ovog stoljeća bili to omogućilo da globalno zatopljenje ostane na razini kojem se još možemo nositi. Sad smo otprilike na 410 ppm, a povećava se za 3 ppm svake godine pa će e, znači e, doći do 420 e, a, za zapravo malo za par godina. Hvala, imate otprilike 10 godina do 10 minuta da odgovorite na ova pitanja. Hvala, ovo je vrlo zanimljiva rasprava. Započet ću najprije sa aspekta ribarstva. S obzirom na promjene možemo reći da ako se bude lovilo ribu na isti način kao i sada, onda će u budućnosti biti manje ribe. To ovisi i o klimatskim promjenama, o prosječnoj e, temperaturi i globalnom zatopljenju. To će odrediti kakve će te promjene biti. A istovremeno E, ova rasprava i rasprava vezana za sve ono za tlo je vezana je za biološku raznolikost. Dakle, biološka raznolikost je također nešto što e, je e, vezano i za oceane. Na puno sastanaka sam odlazio gdje govori o tome da se trebaju ostaviti velike teritorije u moru E, kako bi to bili e, rezervati, e, kako bi pomorske resursi, morski resursi mogli migrirati tamo i traži se da barem 30% oceana treba zaštititi na taj način. Sada dolazimo otprilike do toga da smo došli na otprilike 10% kao e, nacionalne ciljeve. E, ali e, možda sav taj napor će biti uzaludan, a primjer zato su koraljni grebeni, ne bude li, li mogli stati na kraj globalnom zatopljenju, kako srednja temperatura u svijetu ne bi išla sa više od 1,5%. To je zapravo preduvjet kako bismo uspjeli e, sačuvati morsku floru i faunu. Jer e, već sada imamo puno manje koraljnih grebena i e, razmještanje dosta velikog dijela morske flore i faune. Došlo je do promjena na Arktiku i vjerojatno je da će preko ljeta e, dalje i e, ne znamo hoće li dalje tamo biti leda. E, vjerojatno to ovisi od tih 1,5 5%. I tom smislu me ne čudi da politička rasprava i govori o tih 1,5%, jedan i postupanj kao granicu. Iz svega ovoga izlači se jedan zaključak, a to je da funkcije ekosustava možemo očekivati ako se stabilizira klima, ako se smanje emisije na ambiciozan u ambicioznoj mjeri, a u izvješću o 1,5 govorilo se o emisijama koje bi 2020. godine se trebale smanjiti, a 2030. biti 45% manje u odnosu na 2010. te da 2050. godine budu neutralne u smislu emisije ugljika, a nakon toga da budu negativne e, u odnosu na naše početne ambicije. Prema tome, postoji scenarij koji možete koristiti na političkom planu za ostvarivanje Pariškog sporazuma. Taj sporazum postoji, ali problem je naravno provedba. postoje i mjesta u Europi koje su u opasnosti. Ja upravo živim na jednom niskom e, obalnom području gdje se čovjek počinje pitati kako će se situacija završiti. Međutim, dosta je priobalnog područja zaštićeno. Ne mogu vam dati brojke, točne brojke koliko ljudi u Europskoj uniji e, na koliki se broj ljudi to odnosi. Ali e, glavno je pitanje do kada, e, do koje razine mora možete e, graditi i povisivati brane. Što se tiče pitanja kada će doći do tih promjena i kako, jedna stvar je jako neizvjesna što se tiče povećanja razine mora. Brojke iz ovog izvješća su najbolje moguće s kojima raspoložemo u današnje vrijeme. Nismo točno sigurni kada će e, doći do e, jedne prekretnice u, i kada će se, dakle, se više neće moći spriječiti taj E, povećanje razine mora. Hoće li do toga doći na 1,5 ili na 4%. Međutim, sve to skupa se uspoređuje i s paleo e, periodima kako bismo e, mogli to preciznije izračunati. Međutim, precizan izračun, ako uzmete cijelu kriosferu i vidite e, kada bi se sve to otopilo onda dođete do iznosa 65 metara. Zapravo teško je precizno sve izračunati ako ne poznajete sve podatke koje su e, koje ulaze u obzir, sve, sva mjerila koje ulaze u obzir e, prilikom topljenja leda. Govorili ste o rješenjima koje se temelje na samoj prirodi. E, postoje ekosustavi koji se <clears throat> e, mogu mogu održati ali e, treba jako puno smanjiti emisije plinova jer e, bez emisija plinova nećemo moći e, mnogo toga ostvariti bez smanjenja emisija plinova. A što se tiče skladištenja ugljika u oceanima, e, to možemo napraviti s povećanim ribljim stokovima. To je recimo jedna od mogućnosti za E, povećanje ponora ugljika i e, to se sve sada proučava. A ako e, se više uloži, a dio toga se koristi za stvaranje energije, na primjer vjetroenergija ili e, energija koju proizvode valovi. E, to je nešto što će se također uzeti u obzir kada se bude proučavao ciklus emisija. Emisije iz sektora brodarstva su značajne baš kao što su značajne u zrakoplovstvu. Dolazim iz zemlje gdje se jako puno raspravlja o korištenju sintetičkih goriva. Sinetički dizel, vodik i čak da se vodik proizvodi iz prirodnog plina te da se skladišti dakle e, ugljik koji će se onda oslobađati tim procesom. Postoje dakle opcije koje za sada još nisu u potpunosti istražene, niti ih tehnologija za sada može pratiti. Međutim, ako se smanje emisije, možda će ta transformacija i uspjeti. A hoće li se to dogoditi onim ritmom koji je potreban da bi se ostvario Pariški sporazum, to prvenstveno ovisi o volji politike i društva jer postoji mnogo opcija koje se mogu istražiti i mnogo toga se može e, izraditi. Gledamo dakle na rješenja koja se temelji na prirodi, mi smo gledali na rješenja za zaštitu priobalnog područja, e, zatim došlo je do analize rizika i radilo se dakle na različitim opcijama za zaštitu priobalnih područja. A što se tiče koncentracije CO2 u zraku, svjestan sam što se o tome e, govori vezano dakle, za Arktik. E, neki traže da se to ostvari na Arktiku, dakle da ukidanja neto emisija ugljičnog dioksida dakle u atmosferi, e, ali to je stupanj do kojeg još nismo za sada došli. Hvala lijepo. E, mislim da je ova zadnja runda opet išla u korist naše poruke i hvala vam još jedanput na vašem radu i na ovoj poruci. Idemo na dvije minute pauze kako bi e, izašli oni koji nisu ovdje za glasanje i mi onda nastavili s glasanjem. Dear colleagues, I will ask you to... E, drage kolege, molim vas, vratite se na svoja mjesta. Počinjemo sa glasanjem. I ja prelazim na francuski. Evo ga. A no, a no. Pourquoi, pourquoi Donc nous votons Commençons par le vote sur la question orale au Conseil. Počinjemo s glasanjem o usmenom pitanju vijeću o kopu 15. Dakle, e, usmeno pitanje kop 15 e, o biološkoj raznolikosti, a ne o kopu 25. Otvaram glasanje. Ne radi sustav radi. Jeste li glasali svi? Zatvoram glasanje. I usmeno pitanje je usvojeno. Passons à euh, Sada prelazimo na e, e, usmeno pitanje o europskim zelenim gradovima 2020. 2021. 2020 rasprave. Da, otvaram glasanje, zatvaram glasanje. Usvoja se. A sada usmeno pitanje o jedinstvenom digitalnom tržištu. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo sada na nezakonitu trgovinu domaćim životinjama, kućnim ljubimcima, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. A sada prelazimo na glasanje o rezoluciji o COP25. COP25 neće se više održati u Čileu, već u Španjolskoj. Mi ćemo u tekstu načiniti izmjene bude li to potrebno u tom smislu. A također E, ćemo e, reći da će predsjedati Čile, ali da će se konferencija držati u Madridu. Biće to rečeno u jednoj uvodnih odredbi. Sada prelazimo na glasanje. Paragraf prvi, amandman 35. C'est paragraf 1. Dakle, stavak prvi amandman 35. Tko je za? Protiv? Odbija se. Suzdržani? Hvala vam gospodine Žado. Zapravo je amandman 36. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. The vote is open. Otvaram glasanje. J'ai pas la liste de vote, putain, c'est l'horreur là. So it's not working? No, but that's okay past. Alors, Forlis, c'est vraiment 35 adopté. Et là, on passe au 37. 37. Paragraphe 1, amendement. Paragraf 1, amendement 37. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Kompromisni broj 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Stavak 2a, amandman 45. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Ne provjerit ćemo. Zatvoreno. Zatvaram glasanje. <clears throat> Amandman 46. Tko je za? <clears throat> Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 47. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 48. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 49. Tko je za? <clears throat> Protiv? Suzdržani? <clears throat> Provjerimo. Zatvaram glasanje. Usvaja se. A sada amandman 50. I tko je za prvi dio? To je glasanje po dijelovima. Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Tko je za drugi dio? Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 53. amandman. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 54. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 55. Tko je za? Protiv? Suzdržani? <clears throat> Usvaja se. Provjerimo. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromisni amandman broj 14. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 57. Amandman 57. Qui est pour? Amand 57. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 58. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 59. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromisni amandman broj 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se.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 Amandman 65. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 66. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Amandman 67. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 68. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromisni amandman broj 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 75. Tko je za? Protiv? Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 79. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni broj 4. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 84. amandman tko je za? Protiv? Osamdeset četiri još jednom. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 85. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 86. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. 87. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 88. Tko je za? Protiv. Provjerit ćemo. 88. amandman. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 89. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromisni broj 5. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 102. Tko je za? Protiv Suzdržani? Amarman 102. Zatvaram glasanje. Odbija se. 105. amandman. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. Amandman 103. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Provjerit ćemo 103. amandman. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 106. 106. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 108. Tko je za? Protiv? Provjerimo. Usvaja se. Amandman 109. Glasanje po dijelovima. Sada glasamo o prvom dijelu. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? E, mislim da budući da socijalisti glasaju za, da trebamo usvojiti. Provjerimo drugi dio. Usvaja se. Amandman 110. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 111. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 114. amandman. Za. Protiv? suzdržani, usvaja se. 116. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni broj 15. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 118. Tko je za? protiv, suzdržani, provjerimo. 118. amandman. Odbija se. Amandman 119. Ko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. 120. amandman tko je za, protiv, suzdržani, provjerimo. Odbija se. Amandman 121. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 122. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 123. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Usmeni amandman broj 124. Tko je za? Protiv? Ne, ne razmatra se zato što smo usvojili 123. amandman. Prelazimo sada na amandman 125. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 126. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 127. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 128. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 129. Tko je za? protiv, suzdržani usvaja se. 130. Tko je za, protiv, suzdržani odbija se. 131. Tko je za, protiv, suzdržani odbija se. 132. Tko je za, protiv, suzdržani odbija se. Amandman 133. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 134. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 136. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 137. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. 138. Tko je za? Protiv? Suzdržani, usvaja se. 139. Tko je za? Protiv? Suzdržani, usvaja se. 140. Tko je za? Protiv? Suzdržani, usvaja se. 141. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Amandman 144. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 147. Tko je za? Protiv? Provjerimo. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 148. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 150. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. 151. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 153. Po dijelovima prvi dio. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio. Tko je za? Protiv, Provjerit ćemo. Odbija se. 154. amandman. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. 155. Tko je za? Protiv. E, provjerimo sada 155. amandman. Zatvaram glasanje. Odbija se. 156. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 158. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 157. Tko je za? Protiv? Provjerimo. 157. Ne, ne razmatra se. oprostite, preći ćemo na amandman 159. Tko je za? Protiv? Provjerimo 159. amandman. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromisni broj 7. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Amandman 161. Tko je za? Protiv? Provjerimo. What Zatvoran glasanje. Usvaja se. Amandman 170. Amandman 170. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 171. Tko je za? Dakle, 171. amandman. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. Želite da provjerimo? Amandman 171. Sorry about that. Adopted. Oprostite, dakle, usvaja se. E, hvala vam. Kompromisni amandman broj 8. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Sto osamdeset amandman. Tko je za? Protiv? Provjerimo. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Sada usmeni amandman 183. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 184. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Kompromisni broj 16. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Ako želite možemo provjeriti, ali ako ne, odbija se. Sto osamdeset šest amandman tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 187. amandman, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 188. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni broj 9, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 194. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 195. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 196. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 199. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 200. Tko je za? Protiv? E, provjerit ćemo. Zatvoram glasanje. Odbija se. Amandman 201. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Usvaja se. Amandman 203. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 205. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Amandman 206. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 208. Tko je za? Ne, započnemo još jednom. 208. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo. Odbija se. I to jasno. Amandman 209. Tko je za? Protiv? Suzdržani usve se. A sada glasamo 214. amandman zato što 16. kompromisni amandman nije usvojen. 214. tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 210. amandman tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 213. tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 215. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 211. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 212. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Kompromisni broj 10. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 228. Kompromisni broj 11. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 228. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromisni 12. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 235. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromisni 13. A. Tko je za? protiv, suzdržani, provjerimo. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Amandman 244. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Dvijesto četrdeset se ne razmatra. Jesmo usvojili 245. E, treći. Za, protiv, suzdržani odbija se. 248. Tko je za? Odbija se, ali provjerit ćemo. Odbija se. 252. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? E, dakle, pučani su za. Provjerit ćemo 252. amandman. Odbija se. 254. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 253. Amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 256. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 257. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 255. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 258. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 259. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 260. Tko je za? Protiv? Provjerimo. Usvaja se. 261. Tko je za? Protiv? Provjerimo. adopté. 200... Usvojeno. Još jedan glas. Nešto ne funkcionira. Ko je protiv? Još jedan glas dodatno protiv. 262 e, za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 263. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 264. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 265 za, protiv, suzdržani, odbija se. 266 za, protiv, suzdržani, odbija se. 267 za, protiv, a ovo ćemo provjeriti. Odbija se. 244 za. Ne. Oprostite. Ja imam crno-bijelu kopiju. 268. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 269. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 270 za, protiv, suzdržani, odbija se. 271 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 272 za, protiv, su, to moramo provjeriti. Usvaja se. 276 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 274. Tko je za? Protiv? To Ovo moramo provjeriti. 274. četiri Žao mi je, odbija se. Dakle, ako glasate, molim jasno dajete znak. 277 za, protiv, suzdržani, odbija se. 278 za, protiv, suzdržani, ovaj moramo provjeriti. Usvaja se. 279. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 280 za, 281, pardon, za, protiv, suzdržani, odbija se. 282 za, protiv, suzdržani, odbija se a usvaja se. 283 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 284 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 285 za, protiv, suzdržani, odbija se. 286 za, protiv, suzdržani, odbija se. 287 za, protiv, suzdržani odbija se. Sad ćemo glasati o, o predlozima treba u bloku za, protiv, suzdržani usvaja se. Zatim u bloku o podnesima LIBA za, protiv, suzdržani usvaja se. To je bilo 9.1 do 5.12. do 17. Tome sad ne glasamo, nego prelazimo na uvodne izjave. Amantman 1.12. ko je za? Ne, pardon. Idemo na amantman 7 uz uvodnu izjavu 15, ko je za? protiv, suzdržani odbija se. 15a, amandman 8, tko je za, protiv, ustvaja se. 16. Amandman 9. Tko je za? Protiv? To moramo provjeriti. Odbija se. Amandman 10 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 11 za. Protiv. To moramo provjeriti. Usvaja se. Amandman 11 otpada jer je osmi usvojen. Time dolazimo do amandmana 15. Tko je za? Protiv? Suzdržan odbija se. amandman 17. Tko je za? Protiv? Provjera. Usvaja se. 18. za, protiv, suzdržanim, odbija se. Amandman 19. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 20. Tko je za? Protiv? To moramo provjeriti. Odbija se. 21. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Kompromis 16. nije usvojen. Glasamo o amantmanu 22. Ko je za? Protiv? Ovo moramo provjeriti. Odbija se. Dvadeset osam tko je za? Protiv? I to moramo provjeriti. Usvaja se. 23, 24. Amendement 24. Qui est pour? Amandman 24. Tko je za? Protiv? Provjerimo. Usvaja se. Amandman 25. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 29. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 30. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 31. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 32. Tko je za? protiv, provjerimo. Odbija se. Amandman 33. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Prelazimo sada na glasanje o tekstu u cjelini. Otvaram glasanje. You can blame the secretariat. E, molim vas okrivite tajništvo za ovu grešku. Dakle, otvaram glasanje još jedan put. Zatvaram glasanje. I rezolucija se usvaja. Ouais. So we move to the votes on the objections. A sada prelazimo na glasanje o prigovorima. prigovor o pamuku LL25. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Prelazimo sada na prigovor o um, soji OGM 88. Otvoran glasanje. Zatvaram glasanje i taj se prigovor usvaja. Prelazimo sada na prigovor o određenom broju a, sorti kukuruza, GMO kukuruza, otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. I e, e, sada glasamo o drugim sortama kukuruza koje su genetski modificirane od B11 i tako dalje. Otvoram glasanje.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 Dear e, kolege, imamo još uvijek jednu točku na dnevnom redu za danas. Znam da ste umorni i znam da kasnimo. Dakle, ako želite napustiti resoriju, učinite to što je moguće brže. A mi ćemo raspravljati e, ovu zadnju točku za danas. To je homologacija tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz osobnih i gospodarskih vozila. E, dakle, riječ je pristup podacima za popravke i održavanje vozila. Prvo ćemo dati riječ e, predstavniku komisije na pet minuta, a potom našoj izvjestiteljici Ester Delanga. Dobar dan, dame i gospodo. Hvala lijepo što ste ovu temu stavili na dnevni red. Molim vas, govorite u mikrofon. A ja bih molio naše kolege da prestanu razgovarati jer sada počinjemo sa jednom vrlo važnom temom. Dakle, ili napustite prostoriju ili se otišajte. Hvala. Dakle, hvala što ste dali komisiji mogućnost da predstavi prijedlog za jednu uredbu o homologaciji i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila. Ja neću biti previše tehnička u moje prezentaciji, nego ću govoriti samo o glavnim razlozima koji su se skrivali između tog, za tog e, da se napravi nacrt teksta za buduću uredbu i predstavi danas našim e, zajedničkim suzakonodavcima. Dakle, moram vam dati pozadinu današnjeg sastanka prvo. U ožujku 2016. komisija je usvojila ono što je usvojeno kao test e, za e, vozila laka gospodarska i putnička i to je bila jedna vrlo uredba o tom testiranju jer smo se makli od testiranja u laboratorijima na testiranje u realnim uvjetima. E, to je nakon toga, ta uredba je dopunjena iduće godine, još jednom uredbom, koja je uvela faktor konformnosti. Multiplikatori ovih granica koje su određene u uredbama i drugim našim aktima su uzimali, koji su uzimali u obzir naravno tehničke i statističke opterećenja koja su različita u naravno realnim uvjetima nego što su bila u laboratorijima, kod testiranja u laboratorijima. Prema tome, to je bila bitno drugačija od one prve uredbe o testiranju vozila 2016. U ovoj uredbi kad smo uveli elemente konformnosti, a ne samo testove, kao što vidite, tu su Brisel i Madrid e, podnijeli prigovor na to i pritužbu sudu a sud je onda ovim podnositeljima žalbe dao za pravo i odlučio da komisija eh, je zapravo donijela ovaj pravni akt, da nije imala pravi mandat za to. Međutim, komisija je naravno slijedila presudu suda i izašla sa ovim prijedlogom teksta u kome je sadržano ono što je sud presudio. Međutim, istodobno, Komisija je odlučila da sa svoje strane se žali na tu odluku i to je sad trenutno ovo stanje koje imamo. Komisiju su podržali Njemačka i Mađarska. Opći sud u Luksemburgu nam je dao godinu dana da dovršimo rad na ovoj revidiranom pravnom aktu, ali s obzirom da je, smo mi podnijeli žalbu, još uvijek nije proces završen. Mi za sada mislimo da sud neće o našoj žalbi donijeti odluku prije drugog semestra 2020. A, jer to je proces koji jednostavno treba više vremena. A to znači da se vratimo nacrtu rezolucije o kojoj danas, o nacrtu uredbe o kojoj danas raspravljamo. Da moramo ugraditi ono što je sud tražio u svoje presudi, pa je stoga komisija ovaj revidirani tekst pripremila koji je pred vama. To je dakle izmjena uredbe 715 koja određuje različite granice za emisije onečišćivača kod lakih e, osobnih i gospodarskih vozila. I ono što je komisija učinila, to je zapravo sukus svega, mi smo oba faktora konformnosti i onaj koji se odnosi na statističke i nesigurnosti, a drugi na tehničke. Mi smo ih ogradili ovom su odluci jer to je ono što je sud tražio. Komisija naime nije imala ovlasti da uskladi vrijednosti tehničke nesigurnosti. Jer e, sud je rekao da, to može, da se to može dogoditi samo na temelju zajedničke odluke su zakonodavaca. Prema tome, ovo su ti faktori konformnosti koje sam spomenula i koji odražavaju vrijednosti koje su ishodišno i usvojene. Mi zapravo predlažemo granicu za ove tehničke nesigurnosti koje su u biti niže nego što su one inače bile. Zahvaljujući onim istraživanjima u realnim uvjetima znamo da su oni danas oni nuži od 0,5 pa smo onda predložili 0,43 Rad se i dalje nastavlja i danas. Riječ je naravno o emisijama NOksova i odnosi se na količinu miligrama po kilometrima. Zajednički centar provodi cijeli posao na to zajednički istraživački centre kako bi verificirao zapravo performansu, uspješnost e, opreme za mjerenje. I preliminarni nalazi pokazuju da se bi se moglo čak i postići da se snizi na 0,32. Mi, međutim, to ne možemo znati dok se dovrši rad na tome do kraja godine. I još jedan, da vidite kako izgleda slajd o napretku pregovore u vijeću. Prva prezentacija e, u vijeću, u radnoj skupini vijeća je bila 17. lipnja 2019 a trenutno je stanje da se pripremamo za koreper kako bi što je prije moguće prije kraja godine otvorili trijalog. Zaključak bi bio da nema drugih nikakvih izmjena u našoj uredbi 646 iz 2016. A to je bila inače i osnova za buduće uskladbe za usklađivanje tehničkog napreda. I to nam zapravo omogućava da tehničke granice, odnosno granične vrijednosti uskladimo i na kraju mi zapravo e, implement, dakle provedbene ovlasti komisije koristimo kako bi revidirali ovaj tekst jer sve ostalo, ništa drugo ne možemo zbog ovlasti suda, zbog presude suda. to je bio otprilike razlog za ovaj prijedlog teksta, a ja vam stojim na raspolaganju ako imate daljnjih pitanja. Ja mislim da možemo dati riječ izvjestiteljici na pet minuta. Ester de Lange. Da, hvala. Komisija je već na početku rekla da je ovo dosje koji je jako tehnički i vrlo pravne prirode izrazite, ali mislim da je to vrlo osjetljiv dosje i to s obzirom na sve one stvari koje su za to vezane koje ne smijemo zaboraviti ako želimo stvar dovesti do dobrog kraja. I ja bih sad htjela na početku odmah reći čitav niz stvari o tome kako bi trebalo i po mome pristupiti tom dosjeu. Prvo treba nešto istaknuti. Sama riječ e, faktor konformnosti je jedna sintagma koja jako loše djeluje ovom domu i ljude zapravo izaziva. Prema tome, moramo reći šta je to. To znači to je ona granica da proizvođači automobila ne pređu onu dozvoljenu granicu emisije noksova, no, e, dušičkih oksida. Naravno, velika je ovdje zapravo vrlo je primamljivo da ovu raspravu pretvorimo u generalnu raspravu o tome koja će biti općenito gornja granica za emisije noksa za osobna vozila kao i laka gospodarska. Međutim, vidim da to možemo povezati s onim na čemu radimo. Međutim, ako se vi eh, generalno eh, borite protiv dosadašnjih granica, onda zapravo to treba raditi u jednom drugom dijelu naših eh, pravnih akata, nema onih koji se odnose na Euro 7 generaciju vozila. A inače, moje pitanje komisije, mi smo ovdje političari, nemojmo zaboraviti, kada mislite komisija da će zajednički istraživački centar, jer oni su stručnjaci, izaći na svjetlo dana sa podacima koji bi opravdali i omogućili daljnje snižavanje gornje granice za emisiju NOX-ova. E, do kraja godine jer mislim to je malo, ne, kako ste vi rekli, to nije baš jako precizno. Da li će to biti u toku ovog mjeseca? E, kakve su vaše očekivanja konkretno komisije? Možda na način na koji mi pristupamo tom čuvenom faktoru konformnosti, možda bi onda trebali malo pojasniti da se to sastoji od jedne granice koje se ne smije preći, kod emisije NOX-ova, a ujedno i daje nam točno one granične vrijednosti koje se moraju poštivati kod testiranja u realnim uvjetima. Tu treba biti malo jasniji u vašoj formulaciji. Zatim, što bismo još trebali učiniti? Mislim da će parlament insistirati na tome da nam treba kompletna revizija svega što je učinjeno i što je moguće prije. To je vrlo važno zato da mi budemo spremni za sljedeći korak čim zajednički istraživački centar do, objavi podatke koje čekamo. Prema tome moje drugo pitanje koje već sada postavljam komisiji jer mislim inače bi mnogi druge kolege postavljali to pitanje je također dakle pitanje komisije koji su e, vaši rokovi za raspravu o post Euro 6 generaciji. Znajući naravno ja sam svjesna da se to ne bi trebalo dogoditi u okviru rasprave o ovom pravnom oktu, ali to je pitanje na koje valja odgovoriti jer to će opet dovesti do novog zakonskog akta. A inače očekujem sad komentare ostalih izvjestitelja u sjeni kao i naših zastupnika i članova odbora. Hvala. Prvi, prva sjena Marijam Dali za socijaldemokrate. Hvala izvjestiteljici, ali i komisiji. Uvijek iznova smo slušali u ovom odboru, ali i u parlamentu, tu izjavu da, da se standardi kod emisija moraju ispuniti i to u realnim uvjetima, ne pa papiru ili laboratoriju. Pogotovo nakon što je krajem 2015. izbio skandal oko dizela i pogotovo generacije Euro 4. Ja sam osobno nakon negativnih iskustva sa Dieselgateom e, smatrala da se moraju rezultati ubrzati i ograničenje, ubrzati njihovo snižavanje gornjih granica. Jer mislim da se trebaju one dizlaše koji dalje onečišćavaju naše ceste s obzirom na sve probleme po javno zdravlje moraju prije razriješiti. Mislim da je potpuno neprihvatljivo da smo imali e, sekundarnu legislativu koja je uvela standarde koji u omogućavaju autima da emitiraju 168 miligrama po kilometru i to tako do 2021. Mislim da e, treba komisija zapravo postrožiti te limite, a ovo što sada radi je potpuno neprihvatljivo jer mi ne možemo primiti situaciju u kojoj imamo faktore konformnosti koji se jednostavno koriste da bi se de facto prenio, prepisao onaj nekadašnji gornja granica za emisije noksova. Naravno, one su kod dizlaša puno više nego kod benzinaca i ne vidim zašto bi se dizlo dozvoljavalo da više onečišćava nego autima na benzin. I to je sad naša šansa za nas kao Europski parlament da se uhvatimo koštac sa zagađenim onečišćenim zrakom u Europskoj uniji. Tehnologija postoji, a onda bi i legislacija trebala nagraditi one proizvođače vozila koji nam najboljom tehnologijom daju i omogućavaju bolje standarde. Moramo biti stroži prema onima koji to ne čine, ako želimo da doista osiguramo da se ti standardi poštuju i na cesti. Mislim da trebamo vrlo ozbiljno raspravljati o tome da li nam faktor konformnosti uopće treba. Pogotovo što su mjerenja pokazala da se mogu minimalizirati, smanjiti gornje granice NOX-ova. Prema tome, e, standardi kod e, emisija postoje, mogu se postići i proizvođači ih moraju jednostavno poštivati koristeći najbolju moguću tehnologiju. To moraju činiti, a ne oslanjati se na faktore konfornosti jer mislim da jednostavno više ne možemo imati nikakvih ni prihvatiti daljnje isprike s obzirom na ugroženo zdravlje stanovništva. Mi se radujemo nastavku rasprave o ovom pravnom aktu i mislim da ćemo našim zajedničkim radom doista osigurati da se na korist i za dobrobit zdravlja naših građana doista poštuju standardi koji su ovdje uneseni sa gornjom granicom emisija na otvorenim cestama. A sada kolegica e, Solis Perez. Hvala lijepo. Naravno da se slažem s tim da moramo biti puno ambiciozniji glede e, smanjivanja gornje granice emisije štetnih noksova dušikovih oksida iz vozila na cestama. Ali mislim da nam zato treba i malo jači tekst nego što ga smo ga sad vidjeli. Čuli smo sada vaš prijedlog, da vam, ali mislim da nam trebaju vrlo jasni rokovi, konsultacije svih involviranih strana i dionika i da nam treba naravno i procjena učinka. Međutim, mislim da sada moramo imati na umu da su isto tako svaka nesigurnost koja nastane će se negativno odraziti na milijune radnih mjesta u našoj automobilskoj industriji. Ja jesam za to da idemo brzim procesom, međutim ovaj proces parlament mora pokazati da se zaista zauzima za, bitno sniženje gornjih granica e, dozvoljenih NOx emisija i to je vrlo bitno za iduću generaciju diesel 6, e, e, euro 6. A onda me zanima od komisije da nam kaže zašto je ovaj faktor konformnosti predstavlja samo jedan, jednu brojku, a da pritom ona uopće nije diferencirana. Pa recimo stopa grešaka, mi smo to imali još i 2015. da to bude odvojeno od faktora konformnosti, da budu te brojke vrlo jasne. Mislim da se tu treba to pojedinačno navesti, jer vidite, proizvođači su apsolutno odgovorni za to da održe ovaj kod Eurosex gornju granicu od 80 mg noksova po kilometru, i one zapravo zbog toga moramo sve diferencirati i moramo navesti kolika je recimo stopa pogrešaka koja se može tolirati, bilo zbog lošeg mjerenja ili loših uvjeta. To je jedno. A drugo, vi stalno govorite da čekate još neke podatke od zajedničkog istraživačkog centra. Mi svi uvijek jako lijepo govorimo o tom e, zajedničkom istraživačkom centru i onda govorite da bi se onda i stopa ta smanjila na 0,32. Međutim, mene sad zanima kada će napokon doći ti podaci izvješća Zajedničkog istraživačkog centra. Zašto to traje tako duže? Recimo, ova rezervna za stopu pogrešaka mora se promijeniti. I to se mora redovno raditi kako bude tehnologija napredovala. Naravno, a da bismo to mogli učiniti, zato moramo imati znanstvene dokaze. Mi ne možemo se nabacivati sa brojkama kako mi hoćemo. A zato nam je potrebno da zajednički istraživački centar što može prije to da. A sada backstack za zelene. Hvala, ja ću biti vrlo kratak jer Esta Delanga je sve rekla. To zvuči tehnički, ali to je maksimalno politički zato što mi mijenjamo standarde koje smo dogovorili u uredbi iz 2007. A 2007. smo dogovorili standarde što je izraženo u članku 5. za vozila, za aute, osobna vozila u realnim uvjetima u pri normalnom korištenju. Od onda smo konačno e, pokušali provesti i adekvatno testiranje, ali to još uvijek ne znači da smo se odmaknuli od standarda dogovornih 2007 jer, jer inače sve ovo što smo uh, učinili do sada u proteklih 11 godina zapravo besmisleno, jer mi govorimo 11 godina uh, smo govorili da auti moraju dosegnuti te standarde i biti ispod toga, a sada govorimo o novim testovima koji bi dali više prostora autima i proizvođačima naravno da više onečišćuju. I zato vas pitam, molim vas, zašto je u ovoj uredbi dozvoljeno dizel vozilima da više onečišćuju nego vozila benzinci? To je stvarno veliki problem. A povrh toga, mi ćemo dozvoliti vozilima da onečišćavaju jednostavno više nego što su smjeli 2007. Vi to možete zvati faktorom konformnosti, možete to zvati jednostavno stopom pogreške, ali šta de facto činite? Vi ublažujete one vrijednosti koje smo dogovorili 2007. i dozvoljavate veće onečišćenje. Ali dame i gospodo, ovo su standardi za vozila, osobna vozila u normalnom pri normalnom korištenju. Prema tome, kakvi god bili testovi, moraju se pobrnuti da ostanemo ispod gornje granice. Vidite, standardi su SAD-u i Kini već niži. Prema tome, proizvođači vozila već rade na tom i proizvode takva vozila koji se poštuju niže standarde, niže granice. A u Europskoj uniji se drugim riječima onda ljudi varaju. I mislim da komisija to ne može napraviti delegiranim aktom jer to je promjena zakona kojeg smo dogovorili 2007. I sad je komisija, dakle, na mala vrata pokušala to ponovno sa svojim ovlastima, kojih de facto nema promijeniti i mi ćemo učiniti opet isto, mi ćemo se i na to žaliti i blokirati ih i ići na sud. Hvala za ide, nemamo sada nikog govornika, a sada kolegica Zina. Hvala prvo, kolegica Limer. Kao prvo hvala na ovoj dobroj prezentaciji koju smo čuli. Sada nemamo zapravo vremena za ideološke rasprave, stoga ćemo ići na dosta tehničku priču. Mislim da je gotovo sve već kazano, ona dva izvješća koje smo već pomenuli, ali opet tri aspekta valja naglasiti. Jedna je recimo zašto uopće raspravljamo o tom prijedlogu komisije? Zato što je u pitanju pravni akt kojeg je Europski parlament usvojio, ratificirao, kako god očete. I to naglašavam. I znači ako parlament sam sebe želi učiniti smiješnim, onda ćemo mi sad odlučiti da se to mijenja. Znači jedne godine donosimo jednu odluku, drugu godine to jednostavno povrgavamo i odlučujemo nešto treće. A to stvara pravnu nesigurnost. Činjenica da je e, prema presudi Europskog suda koja je u veljači 2020. stupa na snagu. Tamo se kaže da je zamjeraju i smatraju nedostatnim pravni akt koji nije donesen u redovnom e, parlamentarnom postupku. I sad vas pitam, hoćete li sa tim za taj problem učiniti odgovornim i smatrati odgovornim automobilske proizvođače? Jer vidite, i njima treba pravna sigurnost zbog radnih mjesta, pogotovo kod homologacije. I na kraju da pogledamo šta je najspornije pitanje. To je taj korektivni koeficijent, e, faktor konformnosti. A to je riječ je o statističkim i tehničkim e, nepreciznostima. I ja sam pitala, to su mi objasnili, i to statistički zato, zato što svaka test vožnja drugčije protiče. I prema tome ne možete ih uvijek usporediti, čisto statistički gledano. S druge strane, isto tako da recimo da je ovaj uređaj za mjerenje, koji je u vozilu i kod njega zapravo mijenjate vrijednosti u odnosu na laboratorijska mjerenje, jer se u realnim uvjetima. Zatim imate i različite netočnosti i nepricoznosti kod mjerenja. Bez obzira šta vi mjerite, nijedan mjerni uređaj na svijetu ne postoji koji bi uvijek jednako mjerio. I na kraju moramo vrlo realistično reći da će vjerojatno uvijek imati različitih razlika na temelju ovih spomenutih netočnosti i uvijek će postojati, a posebno velika razlika između onih umjetnih e, uvjeta pod kojima se mjeri u laboratoriju, onih realnih uvjeta pod kojima se mjeri na cesti u pravom životu. To će uvijek postojati. Hvala lijepo. Hvala za ECR. Kolegica Zalevska. Gospodine predsjedatelju, dame i gospodo, mislim da svi govorimo jednu te istu stvar. Svi želimo vidjeti neki vremenski raspored kako bi proizvođači i svi drugi imali sigurnost i jasnoću u tome kako će uredba iz 2007. biti provedena. Moramo biti spremni do kraja veljače 2020. A čini se prema komisiji da nećemo biti. I znači li to da će se primjenjivati uredba iz 2007. bez ovog faktora konformnosti? I odbor koji pokušava naći rješenje za to nije spreman i onda mene zanima odakle dolaze te brojke. Potreban nam je tehnički odgovor i metodologija tog istraživanja. A sljedeće pitanje je jesu li svi proizvođači spremni, jeste li sa svima razgovarali. A još jedno pitanje koje se pojavilo na poljskim konzultacijama – je to da u članku 11 e, tu ćemo uputiti prigovor zbog toga što mnogo malih i srednjih poduzeća su isključeni iz tržišta zato što imaju opremu koja bi se mogla koristiti. To je po nama opasno i mi ćemo na to uložiti prigovore. I zadnja izvjestiteljica u Sjeni za GUE, Katarina Kanjašna. Hvala predsjedatelju. Svi znamo što se dogodilo, što se događa i svi znamo da to trebamo ispraviti. A da smo to učinili jučer već bi bilo prekasno. Tu imamo pravnu nesigurnost dakle u tim ograničenjima koja postoje za vozila koja moraju ispuniti, a budući da imamo ograničeno vrijeme za izmjene, predlažem e, odobravanje prijedloga komisije bez amandmana jer u homologaciji vozila potrebna je pravna sigurnost ne samo za proizvođače, već također i za građane i za regulatore. Znam da sam dosadila govoreći ovo, ali moramo razumjeti da je vrijeme koje je potrebno za proizvodnju vozila sedam godina, a iznenadna promjena u nekoliko mjeseci ili nekoliko godina imat će velik učinak na autoindustriju i time na gospodarstvo, na zapošljenje i na zapošljavanje i okoliš. 0,43 faktor konformnosti temelji se na pravnoj tehničkoj nesigurnosti koja dolazi iz korištenja ovih prijenosnih sustava PEM-ova. Dakle, tu imamo promjenu u vlažnosti, temperaturama i drugim e, tehničkim faktorima koji utječu na to i nije moguće dobiti iste rezultate, i istu točnost kao i u laboratoriju i nećemo nikad moći uspjeti naći način da u realnim uvjetima mjerimo stvari kako ih mjerimo u laboratorijima. I ovaj zajednički istraživački centar to je neovisno tijelo koje je naglasilo ove stvari. Dakle, ne radi se tu o proizvođačima. A u svakom slučaju Europska komisija koja je danas e, ovdje prisutna to e, revidira svake godine i kako ti PEM uređaji e, se razvijaju može doći do različitih promjena. i što, se ovi, što ovi limiti emisija postaju sve stroži i precizniji, komisija bi trebala donijeti nova ograničenja za 2021. A mislim da u ovom trenutku ne smijemo donositi nove nesigurnosti i kažnjavati proizvođače zbog činjenice da drugi proizvođači ne mogu proizvesti preciznije uređaje za mjerenje. i ne smijemo učiniti nešto što će nas e, dugoročno mnogo stajati gospodarski i socijalno, iako se to čini danas možda privlačno. Hvala. Dakle, imamo pitanja za komisiju, imate dvije minute za odgovore. Hvala na pitanjima. Počet ću s ovim što je rekla izvjestiteljica i nekoliko drugih e, kolega a to je rad zajedničkog istraživačkog centra IRCA vezano za moguće izmjene ove vrijednosti margine. Zadnji stadij testiranja predviđa se za zadnji tjedan e, studenog. Potrebno je nekoliko tjedana da se završi analiza, time ćemo doći do kraja godine. Ne mogu vam dati preciznije datume, ali to je neki vremenski raspored rada. Revizija će se dogoditi kasnije, a to je jedna od izmjena koju smo uveli u vijeću i mi podržavamo tu izmjenu. Također što se tiče pitanja o tome zašto imamo samo jedan broj, e, jednu vrijednost i nemamo marginu za greške, pa to se već e, mijenja u vijeću i to je dobra izmjena koja daje jasnoću tome što je, koja će biti dakle margina za pogreške i to je dobar prijedlog koji su predložili države članice. Što se tiče tehničkih objašnjenja rada IRC-a, pa mislim da u ovom trenutku mogu reći da postoji jedna prezentacija koju su kolege iz IRC-a napravile, koji su voljni doći u ovaj odbor i predstaviti kako oni mjere te nove moguće margine, kako su došli do tih brojki obuhvatili su oko 70% dostupne opreme na tržištu, a uskoro ćemo doći do 90%, znači da su rezultati vrlo solidni i vrlo e, precizni. Mislim da bi bilo najbolje pozvati kolege iz Irca da naprave tu tehničku prezentaciju. Što se tiče pitanja jesu li proizvođači automobila spremni da se nose s tim marginama koje imamo danas ili moguće nižima, pa naša procjena je da jesu, da je ovo margina koja je izvediva. I dakle čini mi se da bi se ti rezultati mogli ispuniti, a što se tiče eh, vremenskih rokova za Euro 7, Komisija već počela na tom projektu raditi ranije ove godine, a drugu studiju ćemo izvesti početkom sljedeće godine i pripremiti se za procjenu učinka. To je ogroman posao, konsolidiramo nekoliko pravnih akata i pokušavamo uvesti neke temeljne izmjene, ne samo e, na te limite, već i na e, metode testiranja u sve kategorije i želimo obaviti procjenu učinka takvih promjena tijekom 2020. i 2021. E, predložiti novi nacrt teksta, ali to treba još biti validirano, dakle to je tehnički posao koji mora biti kasnije politički validiran. Što se tiče razlika između ograničenja u trenutnom zakonodavstvu koje imamo za dizelaše i benzince, pa ovo je odluka suzakonodavaca zakonodavaca i mi želimo osigurati da u novim standardima Euro 7 budemo tehnološki neutralni i mi ćemo osigurati to da se na sve tehnologije da ih se sve jednako tretira. Bilo je još jedno pitanje koliko još vremena imamo za rad na tom eh, nacrtu zakonodavnog dokumenta. Pa što je sud rekao je razdoblje za elaboraciju novih standarda ne smije biti duže od 12 mjeseci od datuma stupanja na snagu presude. Presuda nije stupila na snagu jer je uložena žalba, pa imamo još vremena, nismo obvezani ovim 22. E, datumom koji se spominja, dakle, još je netko komentirao vezano e, na to da je komisija vratila ovaj faktor e, konformnosti, dakle da ne poštivamo odluke su zakonodavaca jer već imamo e, ograničenja, pa mi tu slijedimo ono što je sud rekao. Sud nije propitkivao prirodu faktora konformnosti. Sud je rekao da komisija možda nije bila u pravu kad je to učinila i ova odluka je sada na vama da li želite zadržati faktor konformnosti. Mislim da sam pokrila sva pitanja. Hvala. Hvala. Zaključna riječ e, od izvjestiteljice. Hvala. Pa, provjeravala sam e, da imat ćemo sastanak s komisijom, sa JRC-om i izvjestiteljima u Sjeni, mislim 4.12. Dakle, tehnički sastanak temeljeno na raspravi od danas, uzet ćemo uzir tehnička pitanja, dakle već imamo planiran taj sastanak sa IRC-om gdje ćemo njima uputiti ta pitanja. A ono što ja želim reći je prije svega hvala na svim vašim doprinosima. Bilo je jako korisno. Naravno, mi smo odbor Envi i mi želimo odraditi najbolje što možemo kad se radi o kvaliteti zraka za 500 milijuna naših građana. Ali Mislim da kad malo pogledam eh, vas ovdje u prostori, većina vas je koji put eh, dobila kaznu za brzu vožnju i svi znamo da kad to dobijete, da vam je policija rekla da ste vozili 130 gdje ste mogli voziti i 120, ali oni zbog tehničke tehničkih razloga to umanje za 8 km zbog nepreciznosti uređaja. I nama je to normalno, dakle nek komad tehničke opreme nije sasvim 100% precizan. Čak ni ove vage u našim kupaonama nisu savršeno točne. I njihova margina pogrešaka se razlikuje. Dakle, imamo vrlo precizne vage, na primjer u kuhinji. Dakle, dajem vam primjer, svaki tehnički uređaj ima neku marginu pogrešaka. To je ono na čemu mi radimo. Dakle, bavimo se s ovim Euro 7 normama. I mi radimo na toj opremi za tehničko mjerenje i mi se moramo potruditi da odradimo što bolje taj posao, e, što bolje možemo. Hvala. Hvala. Nacrt izvješća će biti u siječnju, ali budući da je to tako važan dokument, ako odlučite imati još koji sastanak, to može biti isto opcija. I onda rok za amandmane Dakle, glasanje na Enviju će biti u ožujku sljedeće godine. Hvala. Sada nam slijedi sastanak koordinatora.